Molim vas da sjednite kako bismo krenuli sa sastankom. Dragi kolege, dobrodošlicu. Želim svima vama. Ja sam e, primjenjeni predsjedavajući. E, moram reći da sada otvaram sastanak i neću dugo biti primjenjeni predsjednik. Imamo prijevod na sve službene jezike Europske unije sukladno odluci e, predsjedništva parlamenta. E, ovdje se radi o izboru predsjednika ovog pododbora i četvero podpredsjednika sukladno članku 213. iz poslovnika. Krenut ćemo sa izborom predsjednika, a zatim ćemo izabrati podpredsjednike. Zamjenski članovi koji su u ovom e, novom sastanku su sljedeći. Dobili smo informaciju o tome da Silvija Sardoni iz IDEA zamjenjuje Laksa Patriksa Bergsa. Kvorum e, za glasanje imamo. Jedna četvrtina zastupnika je ovdje. To je prvjelo tajništvo. Vidim da ima i mnogo više od toga zastupnika u dvorani. Mislim da naš poslovnik u ovom slučaju nije baš jako zahtjevan što se tiče toga koliko je potrebno za kvorum. Prije nego što krenemo, podsjećam vas da e, kandidaturu može iznijeti ili e, jedan klub zastupnika ili barem dva zastupnika. Dakle, jedna dvadesetina e, članova u odboru. Kandidati moraju biti e, punopravni članovi u pododboru i morali su ispuniti izjavu u financijskim interesima kao i izjavu koja se tiče e, kodeksa pravnog ponašanja. E, predsjedništvo odbora treba održavati raznolikost parlamenta, ne može imati isključivo muške ili ženske članove i svi potpredsjednici ne mogu dolaziti iz iste države članice prema e, članku 213. poslovnika. Svi punopravni i zamjenski članovi koji sudjeluju na glasanju moraju imati svoju glasačku karticu e, za slučaj da ćemo imati tajno glasanje. Pozivam sada klube zastupnika da iznesu svoje kandidature za mjesto predsjednika. Oui, si vous avez la parole. Thank you, Mr. Zahvaljujem predsjedatelju. U ime kluba SDA sa zadovoljstvom e, želim kandidirati gospođu gospođu Arijen za predsjednicu. E, gospođa e, Marie Arena je punopravna članica ovog odbora, potpisala je izjavu o financijskim interesima i o kodeksu ponašanja, je li tako? prihvaćam kandidaturu, onda ja proglašavam e, da ćemo usvojiti Marijaninu kao predsjednicu pod odbora aklamacijom. Hvala vam što ste podržali e, glasnom aklamacijom e, gospođu Arenu. Pozivam vas da zauzmete mjesto ovdje na panelu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 Htjela bih svakome od vas zahvaliti na povjerenju kojeg ste mi ukazali ovim glasanjem aklamacijom. Znam e, kolika je odgovornost e, biti predsjednicom ovog pododbora za ljudska prava. Oni koji me znaju, znaju da ću e, se upravo se angažirati kako bismo zajamčili poštivanje ljudskih prava, naravno u Europi, jer je to sasvim dio naših ugovora, naših vrijednosti, e, naše DNK ali isto tako i u svim vanjskim odnosima koje imamo će to pitanje ljudskih prava naravno uvijek biti naglašavano. Zahvaljujući i vama, svakog od vas, vi ste svi parlamentarni zastupnici, neovisno o tome iz koje političke obitelji dolazite, svima vama će svakako biti stalo isto tako boriti se ljudska prava u ovom pododboru. Zahvaljujem i Šarlu mm, na toj kratkoj tranziciji. Šalje osoba koju jako cijenim i imali smo prilike mnogo već surađivati u proteklom parlamentarnom sazivu i hvala vam u svakom slučaju na onome što ste napravili do sada. Sada ćemo prijeći na dnevni red. Mislim da sada možemo glasati e, za podpredsjednike pododbora što se tiče samog postupka. Vraćam se sada na postupak. Dakle, kvorum kojem ćemo potvrditi ispravnost glasanja imamo. I imamo sada poziv za kandidature za prvog potpredsjednika. Izvolite. Oh, uh, on behalf U ime kluba Renew predlažem gospođu Von Vize kao prvu podpredsjednicu. Hvala. Kandidatkinja je punopravni član pododbora i odbora AFET, te je pravilno ispunila izjavu u finanskim interesima te izjavu vezanu uz kodeks pravilnog ponašanja. Prihvaćate li ovaj prijedlog? Da, hvala. Uzavši obzir imamo samo jednu kandidatkinju za mjesto prve potpredsjednice. Predlažem vam da ju potvrdimo aklamacijom. Hvala vam, pozivam vas da nam se ovdje pridružite. Sada ćemo prijeći na e, drugo mjesto za potpredsjednika. Imamo isti postupak, kvorom imamo i pozivam klubove da nam iznesu prijedloge. Izvolite. Predsjedateljice, htjela bih za mjesto druge potpredsjednice kandidirati u ime kluba zelenih gospođu Hanu Neumann. Hvala. I ta je kandidatkinja punopravni član pododbora te odbora za vanjske poslove, te isto tako pravno ispunila izjavu o financijskim interesima te mm, izjavu vezano uz kodeks pravnog ponašanja. Prihvaćate li ovu kandidaturu? Ima da, merci. Merci, Da, hvala vam gospođo. Onda ako nema nikakvog zahtjeva za tajnim glasanjem, možemo aklamacijom postupiti.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 za mjesto trećeg potpredsjednika imamo isti postupak. Pozivam klubove da predlože kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika. Izvolite. Želim vam kao prvo čestitati na imenovanju, a u ime PP-a Htjela bih e, predložiti Karolinu Edstadler e, na mjesto trećeg potpredsjednika. Hvala. I ta je kandidatkinja punopravni e, član pod odbora i odbora AFET, te je ispunila izjavu o financijskim interesima, te izjavu o kodeksu pravilnog ponašanja. Prihvaća li kandidatkinja ovaj prijedlog? Da, to je sve točno. Hvala. Ako imamo samo jednu kandidatkinju, onda možemo potvrditi aklamaciju. Bienvenue, je vous propose de venir molim vas pridružite nam se na panelu. Kao što ste primijetili, imamo predsjedništvo koje se sastoji isključivo od ženskih e, članova za sada, a poslovnik nam nameće pravilo da imamo barem jednog predstavnika suprotnog spola, onda možemo sada prijeći na mjesto četvrtog eh, podpredsjednika i molim eh, klubove da nam iznesu prijedloge. Ne, ja sam samo htio reći da iako je predsjedništvo isključivo popunjeno ženskim članovom, mi kao klub zastupnika New Europe nemamo ništa protiv toga. Predlažem da nam klubovi iznesu prijedloge. Vi uh, se želite javiti vezano uz poslovnik? Da, mislim da pravilo stoji i da u njemu stoji da moramo imati ravnopravnost spolova, ravnopravnost ne samo jednog kandidata. Ja sam danas bio na tri odbora u kojima je glasovanje moralo biti odgođeno jer nije bilo dovoljno žena niti ili dovoljno muškaraca. Samo jedan muškarac ne čini ravnopravnost spolova. Mislim da je pravilo jasno ovdje piše da moramo imati najmanje jednog člana predsjedništva koji je drugoga spola, pa ćemo sada čuti kandidate za mjesto četvrtog potpredsjednika. Izabel, izvolite. Predsjedateljice, želim vam čestitati na izboru i sa velikim zadovoljstvom želim kandidirati gospodina Rafaela Gluksmana za četvrtog e, potpredsjednika odbora. Hvala vam lijepa, mislim da on jest muškarac. Le candidat Le <laughs> je pense. Rekla sam mislim. E, taj kandidat e, punopravni član pod odbora i odbora AFET i ispunio je izjavu o financijskim interesima kao izjavu vezanu uz kodeks e, pravilnog ponašanja. Prihvaćate li gospodine Glucksmane? Da, bi će mi bilo drago prihvatiti. U redu, onda predlažem da ga potvrdimo aklamacijom ako nema zahtjeva za tajnim glasanjem. Merci.

na uspostavu ovog predsjedništva. Onda prelazimo na sljedeću točku. E, to je potvrda jezičnog profila i kalendara za 2019. godinu što se tiče jezičnog profila pod odbora jezični profil odbora prema sastavu tog pododbora kao i prema primjenjivim pravilima. E, kaže da imamo 13 jezika koji se primjenjuju. To je njemački, engleski, španjolski, francuski, finski, grčki, mađarski, talijanski, nizozemski, portugalski, poljski, rumunski te švedski. Usmeno prevođenje će stoga biti raspoloživo na tim jezicima tijekom e, službenih sastava pod odbora. Pa do remarque? Nema primjedbi. Hvala vam. Što se tiče kalendara, zaprimili ste kalendar sastanaka pod odbora za 2019. godinu e, i to putem elektroničke pošte. Ako nema nikakvih primjedbi, onda se taj kalendar sada smatra odobrenim. Nema nikakvih e, zamjerki u redu. Euh, Četvrta točka tiče se činjenice da imamo prvi sastanak eh, prošljenog predsjedništva pod odbora 2. Eh, to ćemo držati 15. Eh, srpnja između 19 sati i 20 sati, a tajništvo će vam još potvrditi dvoranu što je to prije moguće. Ako nema drugih točaka za danas, onda možemo završiti sa današnjim sastankom pod odbora. Hvala.